zemljama. se može Possiamo riprendere... Evo, možemo nastaviti raspravu. Najprije će uzeti riječ e, predstavnik vijeća u ime vijeća govorit će ministar Nikola Schmidt. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Izvolite, gospodine ministre. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, uzroci vala migranata koji pristižu u Europsku uniju su grozni sukobi u Iraku i Siriji kao i krize koje već dugo postoje u Afganistanu i na rogu Afrike. Odluke što su ih na neformalnom sastanku vijeća 23. rujna donijeli šefovi država i vlada potvrđuju da je Europska unija odlučna da se pozabavi tom krizom. Što to konkretno znači? sada izdvajamo nužna sredstva kako bismo ponovno mogli dodatno financirati humanitarne organizacije koje su aktivne na terenu kao što je to Visoki eh, komisarijat za izbjeglice i Svjetski program za hranu. To činimo kako bi se potrebama izbjeglica moglo udovoljiti blizu njihovih zemanja porijekla mi smo također u Siriji e, gdje smo glavni donator u tom ratu koji ne prestaje u toj državi. Također radimo na tome da se trustovi e, dofinanciraju koji bi omogućili realizaciju konkretnih projekata. Tu bismo pomogli školovanju izbjeglica i zapošljavanju mladih fond Madat i nije imao dovoljno financiranja kao i fond za hitnu pomoć za Afriku. U oba slučaja tražile su to i Europska unija i šefovi država i vlada. Interno gledajući, vijeće je svjesno koliko je razmjere poprimila kriza, a želimo odgovoriti što prije situaciji u kojoj se nalaze izbjeglice i zato smo odlučili toj temi dati veliki prioritet. Iz tog razloga održala su se dva sastanka 14. i 22. rujna 2015. I to su bili dodatni sastanci u ovom slučaju Vijeća za unutrašnje poslove i za pravosuđe. Mm, ovdje smo nadopunili Europski agendu za migracije koja je predstavljena u svibnju kao i mjere koje je komisija podastra 9. rujna. Kao ministar rada i zaposlenja ja sam jučer organizirao za vrijeme ručka za ministre sastanak gdje se govorilo o potpori što Europska unija i države članice mogu dati onim državama koje sada prihvaćaju najveći broj izbjeglica i to kako bi se olakšala njihova integracija i kako bi oni imali lakši pristup tržištu rada, kako bi mogli učiti jezike isto tako kako bi se mogle priznati njihove profesionalne kvalifikacije, školovati njihovu djecu i tako dalje. Povjerenica Tyson izrazila je čitav niz prijedloga o tome kako bi se mogle koristiti sredstva iz između ostalog Europskog socijalnog fonda u tu svrhu. Ona također e, namjerava u okviru epsko a nastaviti sa e, razmatranjem te teme kako bi se na solidaran i koherentan način to moglo napraviti i realizirati u onim državama gdje je najveći broj izbjeglica. Sav taj trud omogućio je i mora omogućiti značajne i opipljive rezultate u što kraćem mogućem roku naročito usvajanje 14. rujna do kojeg je dakle već došlo privremenih mjera o međunarodnoj zaštiti koje će biti upućene Italiji i Grčkoj. One će omogućiti premještanje prvog kontingenta od 40.000 izbjeglica. Na sastanku 22. rujna vijeće je također usvojilo i drugu odluku o premještanju 120.000 tisuća osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita iz Italije, iz Grčke ili bilo koje druge države članice koja bi imala zatim potrebu. Sa zadovoljstvom sam e, ustanovio da su prvi hotspotovi već u funkciji, a novi hotspotovi uskoro će doći u funkciju. Italija i Grčka dale su e, prve zahtjeve, a na forumu stručnjaka što ga je organizirala komisija i za vrijeme sastanka strateškog odbora e, o granicama azilu i migraciji koji se održao 5. listopada. Govorilo se o praktičnim mjerama premještanja i to u detalje. Vijeću je drago da je sa parlamentom e, radi na tim pitanjima i na brzoj reakciji parlamenta. To samo pokazuje da želimo raditi zajedno kako bismo izbjeglicama dali pomoć i zaštitu na koju imaju pravo a također da pomognemo i državama članicama. Želimo pomoći izbjeglicama koje iz juga Mediterana, naročito s polaskom iz Libije, dolaze u Europu. Računamo na vrlo konkretne rezultate s našim partnerima na sastanku na vrhu u Lavaleti. Bilo da se radi o zaštiti izbjeglica, o pomoći migrantima, o borbi protiv trgovaca ljudima ili rađenju povratka i readmisije e, mi kao predsjedništvo Europske unije vrlo smo predani i odlučni da se e, dođe do dodatne milijarde iz europskog proračuna kojom bi se pomogle humanitarne organizacije koje rade s izbjeglicama. Nizozemska i Belgija su nedavno izvojile 48,5 i 30 e, milijuna eura. Velika Britanija rekla je da će dati 5 e, milijuna funti, dok će Francuska i Njemačka su također najavile 5 milijuna eura koje će dodatno izdvojiti. Potrebno je da međunarodna zajednica to podrži. A Njemačka koja predsjedava skupinom G7 je e, paralelno sa glavnom skupštinom Ujedinjenih naroda organizirala konferenciju na kojoj se prikupila dodatna milijarda i po eura. Kao što znate, komisija je već predložila prilagodbu proračuna, a mi kao predsjedništvo založit ćemo se za to na sastanku vijeća. Potrebna nam je aktivna podrška Europskog parlamenta kako bismo to ostvarili. Ne sumnjam u to da možemo računati na vas po ovom pitanju i zahvaljujem vam se na pozornosti. Hvala lijepa gospodine ministre Schmidt, hvala Luksemburškom predsjedništvu i sada odmah dam riječ prvom potpredsjedniku Europske komisije gospodinu Francu Timenmancu. Zahvaljujem predsjedniče, Danas smo svi na jednoj kušnji. Suočeni smo sa vjerojatno najvećim izazovom pred Europom u naraštajima. Ono što je na kušnji je naša sposobnost nošenja s velikim humanitarnim krizama, naša sposobnost prihvaćanja da se rješenja mogu samo donijeti na europskoj razini. Na kušnji se stavlja samo tkanje naše Europske unije i temeljne vrijednosti koje svi dijelimo. Većina onoga što smo jutro čuli svjedoči tome. I moram reći da kada ljudi tvrde da oni koji danas dolaze u Europu da su pretežno to ljudi koji traže bolju budućnost, da ne izbjeglice, što je potpuno neosnovano jer nema nikakve znanstvene podloge tome. I to ljudi tvrde upravo u ovom domu. A to je zbog toga što ne žele da ispadne da nešto rade za stvarne izbjeglice. I nadam se da oni koji odbijaju sve što radimo u ovom domu, da kada shvate da se ovdje zapravo radi o većini ljudi koji su doista izbjeglice, da će uočiti koliko su pogriješili i zaključiti da ovdje postoje samo europska rješenja i nema potrebe kriti se od te činjenice. I to kažem također zbog toga što smo čuli e, čujem komentare sa strane, neka razgovaram sa ljudima u logorima to je upravo ono što sam učinio. Načini se da vi kada govorite samo čujete ono što želite čuti. I znam da danas da je strah važan čimbenik u europskom društvu. Mnogi europski građani boje se a znamo koja je glavna odlika straha. Kada se bojite, tada pokušavate pronaći dokaz koji će vas opravdati i niste otvoreni dokazu koji će pokazati da vaš strah nije opravdan. Odgovorna politika u ovoj situaciji nije podleći strahu, nije stvoriti stereotipe, niti smjestiti ljude u kategorije, već iznaći rješenja za problem, a ne samo povećavati strah ljudi nadajući se da ćemo na sljedećim izborima tako dobiti više glasova. Ovo je također trenutak u kojem će političari u Europi također biti dovedeni u pitanje i pokazat će se da li će podleći strahovima i političkim bodovima ili zadržati svoj integritet. A nadam se da ćemo u toj fazi svi biti odgovorni. Europsko vijeće prošli tjedan je bilo odgovorno i popločilo je put donošenju odluka koje se sada može i provesti. Kratko ću proći kroz njih. Prošli tjedan odlučili su osnažiti unutarnje granice i povećati resurse humanitarne i financijske za naše agencije, Europol, EASO, vanjsku službu djelovanja, zatim povećat će se sredstva za financiranje programa, 100 milijuna eura za hitnu pomoć u najpodložnijim državama članicama, to je uz 73 milijuna koja smo već upotrijebili. Većina ovih sredstava zapravo će ići na neposredne humanitarne pomoće, dakle zdravstveno, stambeno i drugo zbrinjavanje za ljudi koji dolaze. Također smo ubrzali pripremu konferencije e, Zapadnog Balkana za sljedeći četvrtak. Također smo ubrzali i uvođenje e, naših timova u najizloženije države članice kako bi se registrirali migranti, kako bi se uzeli otisci i to je nužno jer trebamo razlikovati koji su oni koji imaju pravo na azil, a koji su oni koji ne. Zatim trebamo primijeniti dublinski i šengenski ki trebamo doprinose država članica povećati. Ovdje mislimo i ukupni doprinos od jedne milijarde agencijama UNHCR-a i drugim agencijama koje će pomoći raditi na raseljenim Siricima unutar ove regije. Zatim pomoći ćemo Turskoj, Libanonu i Jordanu kako bi se mogao jedan fond osnovati za Siriju i također ubrzati pripremu za summit u Valeti 11. i 12. studenog. To su sve važne odluke pa pokušajmo ih primijeniti. Ako ih primijenimo, ne radi se o tome da ne znamo što učiniti, već kao i u drugim područjima, nedostaje nam samopouzdanje. Ja se slažem sa kancelarkom Merkom, schaffen možemo to učiniti, u to ne sumnjam, ali trebamo i riješiti pitanje onoga što bih ja nazvao moralnom opasnošću. Države članice moraju moći vjerovati drugima da će odraditi svoje. To je ono što je ovdje ključno. Da države članice na granicama odrade svoj dio i pobrinu se da imamo kontrolu nad vanjskim granicama, da se uzimaju otisci od ljudi koji dolaze, a one države članice koje nisu na granicama da pokažu svoju solidarnost s ovim državama članicama koje većinu tereta snose. Dakle, mislim da ovdje imamo pitanje toga da provedemo ono što smo dogovorili, a time će i porasti samopouzdanje u Europu, ali i međusobno povjerenje. A to je ono što trebamo u odnosima država članica. Kao što sam već rekao i mislim da to stoji, e, dolazi zima, razgovarao sam sa visokom povjerenicom, e, povjerenikom Guterrezom, zaduženim za izbjeglice, i on je rekao da možemo e, logore i prijemne centre učiniti otpornima na zimu, ali ne možemo učiniti otpornima te mase ljudi koje su u pokretu i koje se kreću brzo i nepredvidljivo. Dakle, ne možemo i njih, to kretanje ljudi, učiniti otpornima na zimske uvjete. U Ženevi naši sugovornici su pozdravili na novije korake u tom smjeru. Primjerice, dakle, 100 milijuna koje posvećujemo UNHCR-u i drugim agencijama koje se bave raseljenim osobama i izbjeglicama, 300 milijuna humanitarne pomoći tijekom sljedeće godine i kao što znate od država članica smo zatražili da te iznose, da jednake iznose e, ponude oko čega su se dogovorili i e, šefovi i vođe vlada. I planiramo vidjeti kako se to razvija na sljedećem sastanku vijeća i nadam se da ljudi razumiju da jedna milijarda sredstava nije previše e, zatražiti za humanitarnu pomoć. I tu sam također vrlo zahvalan parlamentu što predvodi primjerom i ubrzava rad na usvajanju proračuna. Dakle, ova institucija preuzela svoju odgovornost na doista sjajan način. Zaklada za Siriju, koja bi trebala doseći jednu milijardu, još i jedna inicijativa koju su pozdravili države članice koje će se morati nositi sa nadolazećom zimom. Humanitarna pomoć i ono što je, na čemu hitno moramo raditi i tu nije nužno pronaći nužna sredstva, već moramo i mehanizme za potporu ponuditi. Dakle, ljudske resurse i drugu imovinu. I to je visoko na dnevnom redu povjerenika Avro, Avromopolisa, Iljenidisa, i svih koji se bave ovim pitanjima. Dakle, taj mehanizam je spreman na aktivaciju, a to moramo i brzo učiniti. Ne želimo gubiti vrijeme, moramo djelovati brzo. Nužan je kvantni skok u sposobnostima prijema ljudi u Grčkoj i to je nešto na čemu svakodnevno radimo. Predsjednik Juncker je počeo raditi na koordinaciji resursa za tehničku pomoć koji će se mobilizirati za pružanje pomoći Grčkoj. No bez kapaciteta za prijem ljudi ništa neće funkcionirati. I oko toga se svi slažemo. Grčka će čak imati zaseban program unutar UNHCR-a upravo u tu svrhu. To se mora finalizirati u nadolazećim tjednima i Grčka se mora vratiti dublinskom sustavu i pozdravljam grčku vladu što je spremna na to. Neću reći da je sve spremno za zimu. Nova komisija je predložila i identificirala sve nužne operativne proračunske mjere koje su nužne u EU interno, ali i prema vani na našim granicama predsjednik Turske rekao je više nego dovoljno o tome, nastavit ćemo raditi sa njime i također ćemo vas obavijestiti danas popodne o tome što ćemo u nadolazećim tjednima provesti. Mislim da se slažete sa mnom da uz rad na humanitarnoj situaciji, raspodjelu opterećenja, ne smijemo zanemariti niti veće pitanje, a to je bavljanje uzrocima ove situacije, a samit u Valeti će biti važan za to, a još ću spomenuti samo ono samo ću se pozvati na ono što je predsjednik Juncker o tome rekao. Izbjeglice koje bježe od progona spremni su riskirati sve za čak i šansu pristojnog života. I oni će nastaviti bježati. Pred njima nema nikakve druge mogućnosti. A pred nama nema druge mogućnosti nego da im pružimo utočište, da ih zaštitimo i da se prema njima odnosimo kako je dostojno ovdje u Europskoj uniji, ali i drugim zemljama u koje dolaze. Dakle, trenutak je da izgradimo samopouzdanje i međusobno pouzdanje u našu sposobnost da se nosimo sa ovom humanitarnom krizom učinkovito i zajednički mi to možemo. Thank you very much, Vice President Timmermans. Hvala potpredsjedniče Timmermans, možemo krenuti s raspravom. E, danas imamo u 12.30 e, glasanje, a imamo 40 govornika, ih doista se moramo držati dodijeljenog vremena za govor. E, prvi govornik, e, gospođa Vozenberg. Zahvaljujem. Dakle, ova rasprava o pitanju izbjeglica svakako je nastavak onoga o čemu smo već ranije raspravljali. Ispravno ste rekli da Europska unija je jedina institucija koja može ove probleme riješiti i da su nam potrebna europska rješenja, ali to moraju biti prije svega politička rješenja. Predsjednik tu govori o solidarnosti između zemalja članica i to ono što nam je potrebno, kao i zaštita granica i poštivanje svih propisa Europske unije. Ali ovaj problem ne možemo riješiti ako nećemo surađivati izravno sa zemljama podrijetla iz koje dolaze izbjeglice. Naime, znadete da je Europska unija e, jedna od uzročnica ove krize, ali ono što nam je potrebno također je potpisati sporazume sa tranzitnim zemljama. E, Govorimo ovdje o Turskoj. E, predsjednik Erdogan jučer nas je kritizirao jer nismo sposobni primiti 250 tisuća izbjeglica i ponuditi ima humanitarnu pomoć. u njegovoj zemlji nalaze se 2 milijuna ljudi, ali zaboravljeno je spomenuti da je on dobio milijarde eura a da sve, za to, a da i dalje ne poštuje sporazume koje je potpisao s Grčkom i Europskoj unijom. Europska unija neće moći riješiti ovaj problem jer ovo je humanitarni problem i mora e, se e, uzeti u obzir da se tu ljudi bore za život. E, gospodin Fleckenstein, jednu minutu. Zahvaljujem. Ono što ovih dana trebamo, ne samo našim zemljama članicama, nego i onim ljudima koji prelaze preko Balkana u Tursku, a i u kriznim regijama moramo djelovati. I također mislim da e, glavnim pomagačima moramo zahvaliti koji rade do iscrpljenosti i u kampovima i u Siriji i u Srbiji ili u odvoru Minhenu. Svakako sve to neko mora i financirati. I dobro je ono što je zaključilo vijeće i što smo mi zajednički e, željeli poduzeti u povećanju tih sredstava. Ali gdje bismo danas bili ili što bi e, bilo kada E, bi zemlje članice ispunile one obveze koje su davno preuzele. A e, gdje je onih 0,7% za e, razvojnu suradnju? Sada se radi o tome da trebamo djelovati brzo. Brzo platiti i brzo djelovati. Izbjeglice mnogi koji su prošli mnoge boli i muke vrijedni su svakog napora koji možemo uložiti s te strane. Zahvaljujem. Stevens, jednu minutu. Hvala, predsjedniče, e, dame i gospodo. Turska trenutno dobiva financijsku potporu Europske unije kako bi mogla davati e, potporu usluge izbjeglicama. Međutim, istovremeno ne smijemo zaboraviti neke od ovih problema koje imaju i svoje granice. Vidjeli smo učinke rata u Siriji ali potpora izbjeglicama često e, ima svojih nedostatnosti i u kampovima. Sada je izbjeglicama potrebna specifična potpora i oni koji pomažu e, e, izbjeglicama trebaju i medicinsku pomoć, a to je nešto čega zapravo nema dovoljno u kampovima. Najmanje nadalje djeca ne mogu ići u školu, djeca s invaliditetom trebaju određenu potporu kako bi mogla pohađati nastavu slijepa i gluha djeca. A posebne okolnosti znače također i da moramo osigurati potporu prilagođenu onima koji imaju posebne potrebe, a nekada činimo premalo ili e, nedovoljno. Nedavno sam to vidio u izbjegličkom kampu Sartari i u e, Jordanu, e, još u Svibnju. Ako se ulože odgovarajući e, resursi i učinkovito se koriste, Europska unija može znatno poboljšati kvalitetu života e, u tim kampovima i to znatno sa ne manjim sredstvima. Gospođa Wikström. Zahvaljujem. E, želim zahvaliti Turskoj, Jordanu i Libanonu koji su do sada primili 3 do 4 od 10 milijuna sirijskih izbjeglica, dok smo mi u Europskoj uniji u 28 država do sada smo primili otprilike 500 tisuća izbjeglica. Dakle, mi smo najbogatiji kontinent na svijetu, a ovo je naš doprinos. Dakle, u nekim e, zemljama članicama, evo ističem Mađarskoj, e, Izbjeglice dočekuje bodljikava žica, ograda na njih se puca i to e, puca, e, se na njih suzavac e, i nadalje nacionalni zakoni u ovom trenutku dopuštaju odnosno omogućavaju da mađarski građani koji pokažu solidarnost, iskažu humanitarnu pomoć i pomognu izbjeglicama tako što ih smjeste kod sebe, E, pretim trogodišnja kazna zatvora, a njihovi susjedi sada su i voljni izvijestiti koji policija o tome, koji su građani preuzeli tu humanitarnu odgovornost. Je li to Europa kako želimo vidjeti, predsjedniče? Je li to Europa kako želimo? Još od drugog svjetskog rata nismo imali takvo zakonodavstvo e, u našim zemljama članicama i doista me sram zbog toga. Toliko bismo više mogli učiniti i toliko bolje, a svijet nas gleda. I kad sam prošlog tjedna bila u Sjedinjenim državama, Orban je govorio i rekao da je to činjenica danas u Europi. I mislim, ako je to situacija, kak sada? Kako, kako nam da izgleda naša budućnost? Uh, gospođa Sargentini. Zahvaljujem. Način na koji postupamo prema našim Eh, izbjeglicama govori puno toga o našim vrijednostima, našoj civilizaciji. Ja doista cijenim sve zemlje koje daju sve od sebe kako bi pokušale eh, obuzdati i eh, nekako alove izbjeglica koje dolaze na naše granice i pružiti im sigurno mjesto. I također neke zemlje s druge strane koriste suzavac i bodljikavu žicu i nada se E, i, i, i e, nadaju se da je dovoljno bacati kruh preko e, bodljikave žice. To je nehumano, vjerujem. I ako to dopustimo bez osude, mislim da zapravo dijelimo i krivnju za to. I to je ono što se trenutno i događa. Či svi pokušaju da se opiše situacija u Mađarskoj na neutralni način, E, znači samo da se ne povlače odgovarajuće konsekvence iz svog ponašanja. I to se dogodilo jučer isto također sa socijaldemokratima. Naime, predsjedniče, moramo govoriti e, međusobno na civilizirani human način, jer inače kako ćemo takvu solidarnost i humanitarno e, ponašanje pokazati prema drugima. Plava kartica za vaš želite li odgovoriti? Gospodin Balčo, izvolite. Imam dva kratka pitanja. Prije svega, možemo li grditi zemlje članice koje poštuju europske zakone, na primjer one u vezi sa šengenskim prostorom, kao što to radi Mađarska? 300 tisuća ljudi je prešlo granicu između Srbije i Mađarske, između Hrvatske i Mađarske. Ovi ljudi su stigli iz svojih zemalja, prošavši već sigurne zemlje kao što su Hrvatska i Srbija. Zašto su izašli iz tih zemalja? Zašto? Zato što su to ekonomski migranti. Izvolite, možete odgovoriti. Gospodine, u ovom trenutku ja sam e, glavni promatrač na izborima u Tanzaniji i ljudi mi govore da promatrači e, nisu oni koji djeluju. Dakle, ono što radi Mađarska na granici nije niti promatranje, niti gledanje. To je e, odbijanje izbjeglica. To je po našem zakonu zabranjeno. Zastupnica Ferrara, izvolite. Hvala vam predsjedavajući. Danas smo saslušali ovu logiku koja govori o manjem zlu, to je čini se nit vodilja na način koji se, kako se donose odluke. Govorimo dakle o premještanju 120 tisuća migranata, čini se da su mnogi zadovoljni s time, a želim naglasiti da je propala ideja pilot projekta kojim se trebala izmijeniti uredba Dublin 2. Na taj način smo mogli dobiti stalni mehanizam, a ne svaki put ponovno pokretati postupke i čekati mjesecima da bi se uspostavili hitne mjere. Izmijenjen je komisijin prijedlog, izignorirano je mišljenje parlamenta. Migracija je fenomen, a ne problem ono je problem kada ne raspolažemo rješenjima. To je globalni fenomen, složen fenomen. Dobro je da se bavimo pitanjima prihvata, ali treba vidjeti koji su razlozi oružani sukobi, iskorištavanje prirodnih i ljudskih resursa. I zato smo predložili zaustavljanje prodaje oružja, ali zna se da su interesi industrije oružja vrlo snažni. I zato je parlament nije usvojio taj prijedlog. Predložili smo zakonske puteve pristupa Europskoj uniji kako ne bismo imali ove vojne operacije. Bila je dovoljna jedna operacija kako bismo uštedjeli novac te omogućili onima koji bježe od rata da na siguran način stignu. Dobro, na kraju smo predložili izmjenjivanje uredbe iz Dublin kako bismo pomogli zemljama koje su u teškoćama dok se teškoće događaju, a ne kada se već stvari dogode i kad voda dođe do, do grla. Hvala vam. Kolega Fontana, izvolite. Hvala vam, predsjedavajući. Ono što me najviše čudi je da čujem dosta kritika uperenih eh, prema Mađarskoj. A čini mi se da smo smetnuli s oma nešto jako važno, a to je islamska država. Ja bih rado bio čuo koje su evropske strategije u vezi sa time čini mi se kao da evropske snage tamo djeluju, a ništa ne čujemo od e, evropskih institucija. I ako želimo doista pomoći izbjeglicama i onima koji bježe od rata, moramo se pobrinuti da se ratovi završe. A čini mi se da se u tom pogledu jako malo toga poduzima. Čuo sam da se govori o strahovima. Ja imam jedan strah, a to je da se vanjska politika da onima koji su uzrokovali ove štete, koji su stvorili ovaj izbjeglički val. A koji, onome koji je uzrokovao ovo na izravan i neizravan način čak dana Nobelova nagrada. To me plaši. Nadam se da će Evropska unija osvijestiti ovo pitanje da će postati nešto više slobodna. Hvala. Hvala vam. Kolega Sinari, riječ. Ovaj Prije godinu dana povjerenik Avramopoulos predsjedniče rekao je da se nećemo vraćati na Europu kao kontinent e, zatvorenih granica e, niti politika koje su zatvorile granice. ili on danas zadovoljan? Stotine tisuća migranata preplavile su Europu E, džihadisti koriste ove migratorne tokove kako bi se probili u Europu, a tisuće su izbjeglica izgubile život u sredozemlju. A mi ne možemo kontrolirati ove tokove, niti ponuditi ono što je potrebno stvarnim izbjeglicama. Zemlja kao Slovenija i Njemačka ponovno su uvele kontrole na granicama, a druge zemlje koriste vojsku kao za kontrolu migranata. Naime, problem se ne može riješiti samo e, time što će im se ponuditi novac. E, Europa mora razumjeti da moramo stajati bok uz bok s onima koji se bore protiv ISIS-a i moramo Turskoj nametnuti e, poštivanje propisa i osigurati da izbjeglice koje prolaze kroz granice preko iz Sirije zapravo budu procesirani još ondje, a ne kad već dođu u Europu. Predsjedniče, uvaženi kolege, hvala što e, mi je dala mogućnost da čujem da će komisija sada doista početi poduzimati konkretne korake. I naime ono što mi govorimo sada o jednoj e, milijardi, o Eh, hitnom fondu i tako dalje i drago mi je što čujem eh, da će se sada uslijediti eh, konkretni koraci, da postoji garancija da će se ti fondovi popuniti, i da će se izvršiti dotična plaćanja. Jer sadašnja stopa uplate u svjetski fond za hranu i sa strane Europske unije i sa strane zemalja članica zapravo je sramotno zanemarena. A, još jedno ključno pitanje je pozabaviti se uzrocima rata, a ne to prepustiti zapravo nekome ko se baš svojim djelovanjem u Ukrajini e, pokazao kao netko ko baš ne postupa prijateljski prema susjedima. Osim toga, kad govorimo o temi hotspotova, naime u raspravi smo upravo u, e, e, čuli raspravu kako e, se, kako se raspodijelilo mišljenje o onome što čini e, Mađarska. Naime, mi sad e, imamo slično mišljenje u Slovačkoj u Češkoj, znači Nužno je učiniti upravo ono što je formulirao i predsjednik Timmermansa, to je konkretno e, raspravljati sa tim e, zemljama, doći do konkretnih koraka i e, omogućiti bolje postupanje prema izbjeglicama i na odgovarajući način također organizirati granične prelaze. Hvala. Sada ću dati riječ kolegi koji je prije bio odsutan. Izvolite, imate riječ tras escuchar esta mañana al consejo me queda la sensación de haber asistido a da, eh, hvala. Nakon što smo čuli jutros eh, vijeće, bilo je to kao sračunata eh, izjava kako bi Europa izgledala kao žrtva i zatvorile se granice u kino Schengen. Naime, mi smo sada u situaciji gdje ljudskim pravima prijete ozbiljne opasnosti a neke zemlje bave se širenjem e, straha e, i time hrane desnicu, što će odvesti do ozbiljnih posljedica u Europi. Prije mjesec dana potpredsjednica Mogherini govorila o migracijskoj krizi i masovnoj migracijskoj krizi i što to znači kada dođe do Europe. A mislim, mi govorimo 0,1% populacije Europe. To je, to je to, to je sve. To pa nas e, ne čini baš nekim šampionima kad e, zemlje članice otvore e, granice za 160 tisuća izbjeglica, neke druge doniraju ovo ili ono za pomoć izbjeglicama u Jordanu i Siriji i u susjednim zemljama. Ne, naime, mi imamo daleko, mi imamo krajnju desnicu koja ovdje širi strah kako bi se potkopala E, civilna prava i slobode. Dakle, ovog e, tjedna e, bili smo u Jordanu i Libanonu i vidjeli smo koliko su se te zemlje opteretile, došli su do granice opterećenosti onoga što mogu i pitajmo se što će se dogoditi kad to sve više i neće funkcionirati. Već sada možemo naime vidjeti uzročno posljedniču vezu sa smanjenjem potpora u lipnju su e, se e, provele te, te velika smanjenja potpore i to je jedan od razloga za ovu masivnu val izbjeglica koji su krenuli prema Europi. Pozdravljam odluku vijeća, ali bojim se da ona dolazi u prekasnom trenutku. Naime, ova sredstva moraju brže se uplaćivati, moraju doista i postajati i ti instrumenti moraju postojati i osim toga moraju biti ojačani, inače će ovi problemi biti još još izraženi. E, izvolite, halaho. Zahvaljujem e, predsjedniče. Finska očekuje otprilike 50 tisuća prijava za azil ove godine što je deset puta e, veće uobičajeni godišnji broj. To su uglavnom mladići iz Iraka i Somalije i subsaharske Afrike koji dolaze jer su im krijumčari rekli da će dobiti besplatni stan, e, dobro plaćeni posao i dobar život u Europi. I umjesto toga našli su se u prenapučenim eh, prihvatnim centrima, barakama i šatorima i nemaju što raditi jer nema stanova i nema posla koji su obećani, a dolazi zima i imat ćemo desetke tisuća razočaranih i frustriranih mladića na ulicama. Predsjedniče, doista je opasno i neodgovorno dopustiti ovakvu vrstu nekontrolirane migracije prema Europi i u Europi. Moramo poboljšati granične kontrole i ubrzati schemu vraćanja na europskoj razini. Hvala. E, gospođa Grisbeck. Zahvaljujem. Sad već nekoliko mjeseci govorimo da je ovo veliki izazov za Europu i povijesni izazov za zemlje članice, e, a ova humanitarna kriza nastavlja rasti i postavljaju se ovdje sad pitanja o našim vanjskim granicama, ali tu se postavljaju pitanja unutar Europe. E, se ne znam, bili smo na Balkanu, na Balkanskom putu E, ruti i vidjeli smo slike koje su izgledale kao iz najcrnijih e, sredine 20. stoljeća, iscrpljeni muškarci i žene e, koji dolaze na krajnjim snagama do Europe, do granica naših država i od nas očekuju neki odgovor i to hitni odgovor, pomoć, pomoć od zemalja članice nevladinih udruga i u e, srcu Europe su zemlje kao Makedonija i Srbija e, na našoj vanjskoj granici i s njima moramo raditi i koordinirati sustav hotspotova ne samo na vanjskim granicama nego i u e, kontinentalnim europskim zemljama kako bi se omogućio prihvat izbjeglica kako bismo osigurali naše vanjske granice. To su elementi koje moramo brzo učiniti jer se dolazi zima. Evo, molim vas doista sve da se držite vremena koje vam je dodijeljeno jer ne možemo odgoditi glasanje. Mislim, ako svatko ko ima minutu za govor govori minutu i pola, e, kasnit ćemo najmanje pola sata. Držite se svog e, vremena govorenja, molim vas, e, gospođa Matijas. Hvala, predsjedniče. Gospodine Schmidt, gospodine Timmermans, mi bismo ovdje trebali govoriti o humanitarnoj situaciji izbjeglica Europske unije, ali nismo ništa čuli o tome. Imali smo shopping listu, ali nismo govorili o humanitarnoj situaciji. Mislim, ljudi se broje na putu prema Europi, trpaju vlakove i onda napuštaju, a da se i ne zna gdje su točno zapravo ljude sad se stavlja u bivše kampove, koncentracijske kampove. To je humanitarna situacija izbjeglica Europske uniji. A ovaj ugovor koji ste vi donijeli, gospodo, kaže da e, obuhvaćaju poštivanje europskih vrijednosti, slobode, jednakosti, vladavine prava, slobode i poštivanja manjina i njihovih ljudskih prava. Dakle, ovaj ugovor nije nešto što se može ala kad primjenjivati. Ne možete samo pola odbaciti jer vam se ne sviđa. A zapravo čini mi se da će cijeli ovaj ugovor završiti u smeću sada. Što ćete učiniti sa predsjednikom Orbanom, vašim prijateljima i, e, i njih isto tako staviti na isto mjesto? Micro, please. Mikrofon, molim vas. Thank you, Mr. President. Uh, Hvala lijepa. Drage kolege, puno je toga dobro u odlukama neformalnog vijeća i to je zaista dobar način naprijed. Međutim, dvije stvari bih htio naglasiti. Jedno je da Imamo zemlje kandidatkinje Zapadnog Balkana koje su na izravnoj i direktnoj ruti e, migracijskoj i one su barem trebale biti pozvane na to neformalno vijeće. Političari, pogotovo iz bivšeg solijskog bloka, trebali bi biti e, svjesni razlike između toga kad se donose odluke za nekoga i s nekim zajedno. U svakom slučaju mislimo da nije dobra ideja e, isključiti e, Zapadni Balkan. Također bih htio podsjetiti kolege u vijeću da donošenje odluka kvalificiranom većinom, što ja pozdravljam osobno, jest hrabar korak samo ako žele ići u tome do kraja a osim ako nemamo volju da se ide do kraja i da se e, da se donesu sankcije e, onda samo pridodajemo političkom teatru kojega već do sada smo imali i dovoljno hvala gospodin Natal predsjedniče ja bih za početak htio dovesti u pitanje sam naslov ove rasprave dakle radi se o tome da vi ovu krizu nazivate izbjegličkom krizom međutim E, to je samo radi toga što želite vodu na svoj mlin. Ono što se sada događa, to nije izbjeglička kriza, to je ekonomska, migrantska kriza. I to nije samo moje mišljenje, to je i mišljenje Roberta Fiholda, odnosno premijera Slovačke, koji je rekao da 95% ljudi koji dolaze na naš kontinent nisu izbjeglice, nego da su to doista ekonomski migranti. I Eurostat, dakle vaše vlastito tijelo za statistiku je, e, reklo da 85% osoba koje dolaze ne dolaze iz ratom razdirane Sirije, nego iz Pakistana, Albanije, Gambije i tako dalje. Dakle, nemojte onda vrijeđati našu inteligenciju i nazovimo ovu krizu pravim imenom. Bez obzira kako to možda bilo politički nekorektno, gospodine Timmermans, ovdje se radi o ekonomskoj i migrantskoj krizi, a ne o izbjegličkoj krizi. Gospodine Timmermans, ovdje se radi o ljudima koji idu iz siromašnih zemalja u bogate zemlje i u međuvremenu e, usput krše međunarodne e, zakone. Čovjek bi pomislio da ćemo htjeti nešto učiniti po tom pitanju, međutim vi to samo potičete. Naravno, tu imamo i sigurnosni aspekt cijele priče jer ISIS nam je već poručio kako namiravaju preplaviti naš kontinent svojim islamističkim luđacima. Stoga bismo trebali nešto učiniti da ih spriječimo. Međutim, ne, mi upravo radimo suprotno. Mi živote naših vlastitih građana dovodimo u opasnost. Imamo ljude ovdje u galerijama, dakle njihove živote e, stavljamo u opasnost na taj način. Recimo, prošli tjedan njemačke su vlasti rekle da jedan od tri takozvana sirica dolaze s lažnim e, putovnicama koje prodaju u Turskoj na crnom tržištu za 750 eura. Mi ne znamo tko su ti ljudi. Jedan od temeljnih načela Europske unije, gospodine Timmermans, je sloboda i kretanje e, ljudi. Međutim, mi to Međutim, mi sada dozvoljavamo slobodu i kretanje džihada i u budućnosti, bojim se u bliskoj budućnosti, ćemo svi okrvaviti ruke e, zbog toga. Imamo javno javljanje za riječ. Izvolite. Predsjedniče, ja eh, pretpostavljam da su ovi svi zastupnici eh, izabrani na prošlogodišnjim europskim eh, izborima, na ovim zadnjim izborima. Gospodine Timmermans, nemate pravo utjecati na ovu raspravu. Zanima me, veli predsjedavajući, dakle ovo nije, ono, nije nešto s čime ste, niste morali sada to govoriti, postoje pravila, postoje pravila kojih se svi trebaju držati, vi ste izabrani, dakle sjedite ovdje u parlamentu, trebate poštovati njegova pravila. Imamo pitanje za vas, želite li odgovoriti? izvolite kolega Kan, izvolite imate riječ. 30 30 sekundi. Thank you. If you put the mic on. Yes. Samo ključite mikrofon. Da, pitanje je u sljedećemu. Ja sam eh, naveo i Libanon, i Jordan, i Irak, kao i Srbiju. Odnosno, ondje sam bio i tamo sam vidio samo izbjeglice. Ja bih htio postaviti pitanje. Trogodišnji Ajlan je tijelo pronađeno, što je on predstavljao u Europskoj uniji? on je bio sin obitelji koja je došla iz Turske, sigurne zemlje, gdje je godinama bila. Taj otac je pokušavao doći do Kanade kako bi došao do, novog, do novih zuba. Dakle, pitanje je ovdje jednostavno. Naš kontinent preplavljaju trenutno ekonomski migranti, dok recimo Saudijska Arabija i Katar, Kuwait, Bahrein, Ujedinjeni Emirati rade apsolutno ništa po tom pitanju. Da ću vam i primjer. Saudijska Arabija je ponudila da se u Njemačkoj izgradi dvije stotine vahabijskih džamija, što je suludo. Moramo zaštititi svoje granice i trebamo po tome eh, pitanju kao uzor imati Australiju. Gospođa Kudrička. Predsjedniče, bilo bi stvarno vrijeme da komisija shvati kako obvezne kvote za relokaciju migranata nije, nisu dobar način da se riješi ovaj problem. Ja se nadam da ćemo zaista početi e, rješavati probleme na izvoru migracije. Moramo osigurati zaštitu e, naših granica u Grčkoj i istina je da je to nužan preduvjet da bismo riješili ovaj problem. operativno funkcioniranje hotspotova i povratak migranata, to je sve nužno. Ali ono što je još važnije jest e, perspektiva svakog, svakog od tih izbjeglica, njihova sigurnost. Dakle, recite mi, e, te zemlje koje će prihvatiti izbjeglice u svojim hotspotovima, kako bi one trebale tamo osigurati njihovu sigurnost? Imamo kolege sa desnice e, koji ovdje potpiraju raspravu, antimigracijsku raspravu i prijete nam recimo šerijatskim zakonom. Mislim da trebamo nešto drugačije. Mislim da trebamo reorganizaciju našeg sustava zaštite granica kako bismo mogli ponovno uspostaviti pravu kontrolu nad granicama. Također treba nam i jedna sveobuhvatna kampanja, edukacijska kampanja kojom ćemo uvjeriti svoje ljude da e, prihvaćanje izbjeglica nije nikakva opasnost nego humanitarni čin. Zastupnica Mekaven. Hvala. Ovo je prvi puta da se u našem parlamentu raspravlja i o internal, internom i eksternom aspektu ove krize i mislim da je to ono što do sada nismo imali u raspravu, taj holistički pristup, da to dvoje zajedno razmatramo. Prije tri tjedna sam bila u Turskoj sa delegacijom odbora za razvoj i upravo smo vidjeli kako, kako nam nedostaje koherentna politika. I mislim da imate apsolutno pravo. Moramo razgovarati s Turskom jer bez Turske nećemo imati rješenje ovoga problema. I moramo također bolje surađivati sa agencijama Ujedinjenih naroda jer e, vidimo da se njima reže proračun, a to moramo promijeniti. Da, u Turskoj jesmo našli izbjeglice, djecu, djecu koji su izgubili udove, i ti ljudi su definitivno izbjeglice, tu nema nikakve sumnje. Treba nam više resursa, treba nam novac da obrazujemo tu djecu. Te, te obitelji su umorne, gube nadu i zato i dolaze ovdje. Treba im, treba im obrazovanje i ja se nadam da ćemo tu dobiti podršku od ostalih zastupnika. Također trebamo e, legalno, direktno iz kampova e, preseliti te ljude u Europsku uniju i na kraju treba nam veća podrška za e, NGO-e koje rade u Siriji. Dakle, to je ono što je najhitnije. Ispričavam se, imamo plavu karticu za vas, želite li odgovoriti? Izvolite, 30 sekundi. Želite li vi reći da bismo trebali pustiti ISIS da prođe javno kroz Europu? Pa to vam je potpuno nerazumno i potpuno sumanuto. Što će se dogoditi s Europom? Promijenit ćete prirodu prirodu same Europe. To je potpuna ludost. Ono što ja i Nigel Farage rekao Britancima da bi trebalo više napraviti u smislu potpore sirijskim izbjeglicama. A sada imamo priliku to i učiniti, a vi sad meni govorite da, e, nema, da to nema smisla. Mislim da vi zaista nemate nikakvu politiku i da su to jeftini predizborni e, trikovi kao što je već gospodin Timmermans rekao. Dragi zastupnici, želim vas podsjetiti da je plavi karton e, dozvoljen kako bi se koristio u slučaju postavljanja pitanja, dakle zastupnik u slučaju pojašnjenja nečega što je rekao. Plavi kartoni ne služe za dodatne izjave, niti da bi se potpirivale polemike između različitih klubova. Dakle, molim vas još jednom da se držite pravila parlamenta. Zastupnik Krasnodevski. Dziękuję Hvala predsjedniče. Situacija u izbjegličkim kampovima izvan Europske unije je dramatična i upravo onamo trebamo poslati većinu humanitarne pomoći. E, dobro je da smo to napokon i shvatili. E, također bismo trebali razmisliti o tome kako se boriti protiv uzroka, a ne simptoma ove tragedije, jer nam tu trebaju dvije različite politike, uključujući možda i vojnu, uključenje vojske. Međutim, otvaranje e, vanjskih granica Europe svakom e, ilegalnom migrantu i izbjeglicama je nešto drugo. E, ne znam, svača li čak i, Mađar, Njemačka da su njihove mogućnosti također ograničene. Trebaju se susresti sa, sa stvarnošću. Također i mi u Europskom parlamentu bismo to trebali shvatiti. Vrlo je jasno da humanitarno rješenje nije prisilno relociranje imigranata u Europi i prisiljavanje tih ljudi da ostanu u državama u, kojima ni, u koje nisu htjeli imigrirati i čije ih društvo ne želi prihvatiti. Hvala. Poštovana zastupnica, imamo pitanje za vas, plavu karticu, želite li odgovoriti? Izvolite. Hvala lijepa. Većina vašeg govora je sasvim razumna, međutim slažete li se vi sa mnom da je jedna od najsramotnijih stvari koja se dogodila u ovoj cijeloj krizi sa izbjeglicama, migrantima, kako god želite, je činjenica da su ljudi koristili prizore ljudi koji pate kako bi iskoristili, kako bi igrali na kartu da javnost uvjere da trebamo bolje kontrole granica, a da ti ljudi koriste